Drage kolege, mislim da možemo početi i možemo započeti sa prvom točkom dnevnog reda, a to je e, donošenje dnevnog reda. Ukoliko nema nikakvih prigovora, možemo bez izmjena e, prihvatiti dnevni red. najave predsjedatelja. Izvješće o misiji EKA i Dubaj, dakle dokumenti sastanka uključuju e, izvješće od Envija, e, Europske kemijske agencije u Helsinkiju, to je u dokumentu sastanka. Danas ćemo imati prevođenje na 13 jezika i kao obično Ovaj dosje je na raspolaganju u elektronskom formatu e, kroz aplikaciju e-meeting i ovaj e, sastanak je u web streamingu. E, elektronski smo podijelili koordinatorove, ko, koordinatorove preporuke, ako nema nikakvih prigovora možemo ih prihvatiti. Prihvaćanje zapisnika sastanka 12. 13. listopada, ako nema prigovora na kraju e, sastanka će se smatrati da su prihvat, prihvaćen zapisnik. I peta točka. Moram obavijestiti e, članove e, odbora o međuinstitucionalnim pregovorima o medicinskim proizvodima i dijagnostičkim in vitro medicinskim proizvodima E, to je posljednji e, dosije e, i sastanak koji se održao pod luksemburškim predsjedništvom 3. prosinca na, tri, na dvije, tri teme. Dakle, radi se o medicinskim proizvodima velikog rizika i o sedmom poglavlju o vigilanciji i nadzoru. E, tekst Europskog e, parlamenta e, želi premostiti dvije strane koje predlažu da se ovaj posebni postupak spoji s time da se obje strane moraju uskladiti. Ostatak trijaloga je posvećen ostalim pitanjima od prethodnog trijaloga. Sljedeći trijalog će se održati krajem siječnja, početkom veljače pod nizozemskim predsjedanjem. Imamo i drugi trijalog o kontrolama i aktivnostima kako bismo e, osigurali primjenu e, zakona o hrani i e, stočnoj hrani i 1. prosinca drugi trijalog je dao su, su zakonodavcima mogućnost da raspravljavo o prvom bloku članaka i tu e, se nalazi nekoliko e, ključnih e, odredbi koje su ostavljene za sljedeće trijaloge, a četiri tehnička sastanka će omogućiti stranama da raspravljaju i o tehničkim aspektima ovoga dosjea. Treći trijalog će se održati 16. prosinca. Isto tako, Imamo četvrti trijalog o ograničenjima emisijama i homoligaciji tipa e, za, e, stroje, za izvancestovne strojeve. E, dobili smo prijedlog vijeća o kompaktnim traktorima, to je prihvatio parlament i isto tako tranzicijski razdoblje za male proizvođače i mobilne dizalice je podržalo vijeće, odnosno potvrdilo vijeće i su Suz e, zakonodavci su odlučili da od, odgode budući trijalog o zamjenskim motorima e, za izvancestovne motore. Tehnički sastanak je održan 10. prosinca kako bi se razgovaralo o ostalim pitanjima uključujući delegirane i e, provedbene akte i jedan broj uvednih izjava. Konačni trijalog se predviđa 13. siječnja. Sada možemo ići na točku šest na našem dnevnom redu. To je prigovor na pravilo 106, dakle to je e, postupak testiranja emisije o stvarnim uvjetima vožnje. Imamo prigovor nekoliko e, e, klubova zastupnika SND, ALDE, FA, GUE, NGL i FDD. E, odmah ću dati riječ prigovarateljima, e, kao prvi Matijas Grote iz SND-a. Hvala lijepa predsjedavajući. Danas smo, ćemo glasovati e, o, o prigovoru o takozvanim RDE testovima i slažemo se da nam treba testiranje koje odražava stvarne uvjete e, i koji bi se trebao provoditi na cesti i koji e, može ponuditi fleksibilnost e, i točnost. Imamo izvjestitelje za euro 6, euro pet i to već 2006. E, 2007. To već e, se pet godina premišljamo što je najbolji e, način. Dakle, u u prvom čitanju smo usvojili u uredbi euro 680 mg koja po kilometru koji sada stupa na snagu ove godine nama e, uvijek e, stalo do toga da se toga i pridržava e, naravno stvari u tome i kako pojedinačni vozači vode, voze i kako stiskaju papučicu gasa ali Čuli smo sada komisiju. Komisiju je predložila vrijednost 1.6 i mi smo se pitali kako ćemo to uklopiti. Komisija e, je rekla e, znanstveno je sve dokazano e, i proračunato i sve je potvrđeno na novim studijama i vidio odjednom tehnički odbor je E, napisao da postoji faktor pogoršanja dva cijela jedan dakle e, dolazi do pogoršanja e, i kod ovih stvari ne radi se samo o zakonodavstvu može, imamo, možemo imati e, različita mišljenja neki žele zadržati euro 5 neki žele preći na euro 6 ali moramo paziti da ono što smo ovdje zaključili odlučili nekad se ipak mora provesti i 10% prekoročenje faktora kojeg smo ovdje e, donijeli. Ne znam kako da to nekome objasnim i e, stoga e, naš je klub nakon intenzivnog savjetovanja rekao da faktor 1,8 ne možemo podržati i to ne ide ni na duge staze, duge staze. i e, vjerujem da možemo imati mogućnost da u međuvremenu već postoje prvi signali da se još može naknadno pregovarati da e, tako ne bude u stvarnosti. Treba nam e, stale stvaran test u stvarnim uvjetima to smo dužni e, našim ljudima i e, mi bismo danas kao klub podržali ovaj e, prigovor. Hvala lijepa. Sad gospodin Gerbenijan Gerbrandi. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Mi smo o ovome razgovarali u prošlosti, pa mi ne treba puno vremena. Samo bih želio reći nekoliko stvari. Kao prvo, kvaliteta zraka, posebno u gradovima, je vrlo, vrlo ozbiljan problem u Europi i u ovom trenutku automobili koji su glavni problem za e, kakvoću zraka, kada nisu u sukladnosti sa pravnim ograničenjima, onda imamo veliki problem, a to je jedna bitka koju ne možemo dobiti u gradovima. Dakle, gradovi ne mogu zajamčiti čisti zrak za svoje građane. I zato imamo vrlo ozbiljan problem. Drugo, za liberale je vrlo važno prigovoriti ovo, ovoj odluci. Želimo e, pravedni natječaj u Europi, a postoje proizvođači automobila koji se drže pravila koje je postavio zakonodavac. I zato ako odgodimo ta ograničenja, ako omogućimo onim e, trgovačkim društvima koje su godinama varale da e, emitiraju 2,1 puta više nego što su e, ograničenja, ne možemo više govoriti o pravednom tržišnom natjecanju. A konačno, gospodine predsjedatelju, radi se i o pravednom demokratskom procesu. Pravedan demokratski proces mora slijediti pravila. Ja mislim da ovo nije tehnička odluka koju je donio tehnički odbor, nego da je to vrlo politička odluka i mi ne smijemo dopustiti da naša europska demokracija tako funkcionira. A druga stvar vezana za pravedan demokratski proces je potpuni nedostatak transparentnosti. Države članice nisu bile transparentne u, e, svojim, u svojim stajalištima koje su zauzele u Briselu 28.10. A isto tako građani trebaju znati koje su e, koja su stajališta njihove vlade preuzele u Briselu, ali one ne žele biti transparentne. Nema nikakvih opravdanja vezanih za ovu odluku. ne postoji nikakva odgovornost javna e, za države članice i zato za e, liberale je ovo glavni razlog zbog kojeg predlažemo ovaj prigovor, ulažemo ovaj prigovor. Hvala. Hvala. Sada za GUE, gospođa Kilonen. Uh. Dragi kolege, e, nešto ne štima s prijevodom. Ne voi kerta kaikkiaan ainoana demokraattisena elimenä Euroopan unionissa. Oh, e, sorry, we have problem with the, uh, with the English translation. E, imamo problema s engleskim prijevodom, odnosno sa tehnikom. Tehnika ne radi. Okay. <laughs> Do you want me to speak Finnish or English or something else? <laughs> Evo, moguće je sada govoriti finski. E, bio je tehnički problem, sada je u redu prijevod na engleski. Okay. <laughs> Yeah. Yes. Sada čujemo engleski prijevod. Hyvät puheenjohtaja, hyvät kollegat. E, da, e, predsjedatelju, dragi kolege. E, GUE e, podržava ovo. E, mi kao GUE ne možemo kao tijelo koje odlučuje u Europskoj uniji prihvatiti činjenicu da komisija predlaže promjene uredbe koje su protivne toj uredbi i svim propisima koji su na snazi. E, u stvari oni prelaze ovlasti komisije, e, to je iznad ovlasti komisije ako žele izmijeniti faktor emisije u nekoj uredbi. S obzirom na razlike između stvarnih uvjeta i uvjeta u laboratoriju. Taj e, faktor sukladnosti od 2,1. Za pet godina će to onda biti 2,5 ili 1,5. Mislim da bi bilo moguće e, biti u sukladnosti sa trenutnim ograničenjima. Kada ćemo dobiti vrijednosti koje su tehnički moguće? U tom slučaju e, dobit ćemo novi prijedlog uredbe. Ipak trebamo e, demokratski odlučivati u smislu zaštite zdravlja i okolišta, ništa više toga. Hvala lijepa, gospodin Rekaut. Hvala gospodine predsjedatelju. Mislim da je mnogo već rečeno, samo sam želio naglasiti. Nastavit ću na engleskom, moj finski baš nije dobar. Ono što je jako bitno i ono što želimo ovdje kao zakonodavci učiniti, već 2009. smo se dogovorili da imamo strože e, standarde za emisije automobila, bilo onih koji idu na benzin ili na, e, na e, dizel. Dakle, standard je bio 80 mg po kilometru i to je bio standard prema kojem smo svi kretali i to je bilo prije mnogo godina. Ista e, odluka, kada je donesena odluka Euro 6, imali su šest godina vremena za provedbu, ali istovremeno je odlučeno da e, novi, e, novo testiranje emisije stvarnim uvjetima vožnje će se razviti i zato smo znali da će se razviti novo testiranje još uvijek možemo raspravljati zašto je tako dugo komisija trebala da izradite nove testove, ali pustimo to na stranu, treba razviti takve testove. 14. E, novi automobili trebaju biti u sukladnosti s ovih 80 mg po kilometru. To smo mi odlučili kao suzakonodavci. To je bilo 1. rujna prošle godine. Svi automobili koji ulaze na tržištu Evropske unije moraju biti u sukladnosti s 80 mg po kilometru. Želim e, podsjetiti da u SAD-u standard je oko 40 mg po kilometru, u Kaliforniji standard je 35 e, mg po kilometru, a neke od automobila se sada, e, su sada u sukladnosti s tim automobilima u Sjedinjenim državama i zato proizvođači automobila koji nas pokušavaju uvjeriti da to nije moguće trebaju objasniti zašto oni mogu biti u sukladnosti u SAD-u sa dizel automobilima. Znamo da imaju manje automobila koji idu na dizel, ali znamo da oni su u skladu s tim standardima i znamo da je to tehnički moguće i postoje samo gospodarski razlozi zašto oni pokušavaju progurati e, šire veće, veća ograničenja u Europi. Što sada Europa odlučuje? Šefovi e, država članica kako sma, e, odlučuju kako smanjiti standarde kroz tehnički odbor, a koriste faktor e, sukladnosti. Imamo neka jako važna pitanja. Prvo, zašto se odlučuje da imamo prijelazno razdoblje i da će novi standard će se samo koristiti od 2021. To jest da će se vrijeme provedbe produžiti od strane jednog tehničkog odbora, iako smo mi prije nekoliko godina rekli da će biti u sukladnosti već 2014. A drugo, države članice su se dogovorili da faktor sukladnosti nakon 2021. će biti 1,5. To znači da svaki automobil e, na dizel može ispuštati 120 mg po kilometru. U tehničkom odboru oni samo razvodnjuju jedan standard oko kojeg su se već prije nekoliko godina dogovorili su zakonodavci. Pisali smo komisiju kada su oni dali prijedlog o tome kako možete objasniti da imate sada duže razdoblje za provedbu i e, veće, veću vrijednost emisija, oni su rekli da trebaju statističku pogrešku zbog novih test, testova. U njihovom prijedlogu dali su jednu formulaciju i argumente e, kako će izgledati statistička pogreška i oni su došli do faktora sugladnosti od 1,18. Države članice su politički odlučile da imaju 1,5. To je politička odluka koja je donesena u tehničkom odboru. I čak i ako ste politički u suglasnosti, što bi bilo čudno jer prije par godina niste to bili, ali čak i ako se slažete u političkom smislu, ne možete dopustiti da se donose takve odluke u tehničkom odboru, a da ne uzmu u obzir ulogu su zakonodavca, a to smo mi. To je presedan. E, preskače se Europski parlament, a odluka se donosi u tehničkom odboru i mislim da je to dovoljan razlog da ulažemo prigovor na ovu odluku i zato očekujem od svih klubova zastupnika u ovoj prostoriji da preuzmu političku odgovornost i da budu protiv takvog razvodnjavanja uloge su jer to je ono o čemu se ovdje radi. Hvala, gospođa Hvala gospodine predsjedavajući. Ne mogu se ne složiti s onime što su do sada rekli kolege. Talijansko izaslanstvo FTDA se slaže sa podnošenjem ovog prigovora. Obrazloženja su već detaljno objašnjena od strane kolega. I ja bih samo istaknula da značajna izmjena ovog važnog akta je neprihvatljiva. Tehnički odpori su predložili i razgovarali o stavovima koji su isključivo politički. Tako da ova rasprava mora i ostati na političkoj razini. Zatim, s ovim novim testovima samo dajemo daljne pogodnosti proizvođačima automobila koji zagađuju i koji varaju potrošače, koji su ih prevarili ne samo jednom, već dva puta i zato je jako važno da se svi politički e, klubovi slože u glasanju koje će slijediti. Hvala vam sada gospođo Kerling. Hvala. Ja se baš ne slažem, to ste vjerojatno i vidjeli, budući da moj klub zastupnika ovo tu nije potpisao. Ovdje nije riječ o potrebi da se unaprijedi kakvoća zraka, ja sam izvjestiteljica za jedan od izvještaja i naravno to mi je e, vrlo bitno. I nije da se ne slažemo e, da dođemo do testiranja stvarnih emisija u vožnji, s time se apsolutno slažem. No, htjela bih podsjetiti zastupnike što rade kada ovo odbance. Šaljete političku poruku, da, to je točno i dobro, ali morate paziti što će učiniti ta politička poruka u principu ćemo samo odgoditi uvođenje stvarnih emisija u vožnji. Zato što sporazum postignut u listopadu je sporazum između komisije i vijeća. Da jedno i drugo tijelo prihvaća da se odmač, odmičemo od homologacije prema testiranju stvarnih emisija u vožnji. To znači da će se emisije u vožnji testirati, da će se testirati emisije na cesti. A što se tiče brojki, da, tu se slažem i moramo, o tome moramo razgovarati, ali u principu mislim da je sporazum dobar. I mislim da je vrlo važno da se napokon pokrenemo i da analiziramo način na koji se došlo do ovih faktora sukladnosti na jedan drugačiji način. Tako da moguće je ne uložiti prigovor, ali onda vrlo skoro mi kao odbor zajedno s komisijom i s vijećem moramo nešto učiniti zato što budimo otvoreni e, vijeće je pristalo na pregovore vidjeli smo što je bilo na stolu i vidjeli smo da je vijeće bilo da je vijeće htjelo dati pristanak parlamentu da parlament da svoj pristanak ja sam bila tamo ne znam zašto je to odbijeno no očito je da je politička volja postojala i ja sam sigurna da ako postoji volja da možemo pronaći i način da se dozvoli ovaj sporazum i da napokon krenemo sa stvarnim emisijama u vožnji, zato što ako kroz ovaj prigovor to odbacimo, nećemo ponovno uvesti stvarne emisije u vožnji. I mi možemo e, tražiti da se one uvedu do prvog travnja, no to e, se ne mora dogoditi. Tako da bi se ovo moglo odgoditi za šest mjeseci, za 12 mjeseci. Zašto bismo to učinili? Politika je umjeće mm, činjenja stvari, dakle da se nešto dogodi. A ako mi ovo odbijemo, možda ćemo se bolje osjećati, ali bojim se da nećemo dobiti ono što želimo. I ako pogledate e, odluku tehničkog odbora, ako pogledate članak 14, to jest uvodnu izjavu 14, komisija se obvezuje da će revidirati odredbe o stvarnoj e, emisiji u vožnji i prilagoditi ih novom razvoju tehnologije i osigurati da budu učinkovite. Osim toga, komisija e, će godišnje provoditi reviziju tih stvarnih emisija i analizirati će dvije alternativne E, metode. To je zapravo njihovo obrazloženje za ovaj e, faktor sukladnosti. To će revidirati. Stoga moramo inzistirati na e, rasporedu i rokovima, moramo razgovarati o glavnim točkama i ja sam sigurna da mi to možemo učiniti i bez da podnosimo ovu um, da poduzimamo ovu drastičnu opciju i podnosimo ovaj prigovor zato što ćemo sve samo odgoditi na jako dugo vremena. I mislim da je ovo zapravo upravo suprotno od onoga što bismo trebali učiniti, zato što bismo sve morali odgoditi za jako puno mjeseci ili možda čak godina. Stoga molim zastupnike da jako dobro razmisle što čine i dok ovo dođe na plenarnu, i vjerujem da će proći kroz ovaj odbor s obzirom na podršku koju ima u ovom odboru, ali mislim da bismo morali paziti na političku poruku koju ćemo poslati. Hvala vam, a sada gospođa Pirik. Hvala vam. Imali smo skandal sa softverom, o tome smo svi naravno čuli i to nas je uznemirilo i to je naravno posve opravdano. Mislim da ne bismo trebali izgraditi zid koji će samo rezultirati nepovoljnostima za Europu što moramo učiniti da postupci e, koji stupaju na snagu to, dakle stupe na snagu 2016. a nije 2017. U SAD-u postoje različiti standardi. To se odnosi i na e, plovila na unutarnjim plovnim putevima. A nas se optužuje da previše zagađujemo. No u SAD-u se čini jedno te isto. Kad je riječ o prekoračenju granica, mislim da moramo pronaći kompromis. Ključni dio uredbe 715 2007 18 mg po e, kilometru je dio te uredbe. 110% više od toga a nakon 2020. neće biti potrebno to niti znanstveno obrazložiti. I mislim da je to pogrešan način i da je to potpuno pogrešna odluka. Možda bismo mogli imati razliku od 25%, ali 25% je previše, 15% bi možda bilo primjereno. Katalizator se može ugraditi za 95 eh, do 100 eura u automobil i to bi bilo dovoljno da se ispune, dovolje ovi standardi. Ovdje naravno govorimo o stvarnim emisijama u vožnji. Tako da to bi trebalo biti dovoljno. Riječ je samo o novcu koji sve regulira, a ne o stvarnim potrebama. Emisije će utjecati na industriju i na poljoprivredu moramo paziti da ne koristimo dvostruke standarde zato što će se ovo negativno odraziti na sektor poljoprivrede. Ja ne mogu prihvatiti ovo što se trenutačno događa. I ovaj e, dogovor koji je postignut u Parizu ne, ne smijemo mu naškoditi. Hvala predsjedavajući. Koordinator e, Peter Liza nije mogao doći. Vjerujem e, da e, je sadašnja rasprava pokazala koliko je još potrebno razgovora o ovoj temi. Postoje argumenti koji su za ovaj predlog komisije eh, eh, kluba e bpp a smatramo da se tu mnogo toga može popraviti, a sada u ovoj eh, političkoj raspravi nametnulo mi se više pitanja nego što sam odgovora dobila i što se tiče graničnih vrijednosti, e, to je temeljeno na gospodarskim vrijednostima, ali e, mi ako želimo imati E, dobar socijalni sustav onda moramo e, znati odakle se financira ta država, socijalna država, država blagostanja, ona se e, financira iz industrije i moramo stoga oprezno postupati sa industrijom i realistični ciljevi su nešto što smatramo iznimno važnim i mi u EPP-u trebamo vremena nećemo aktivno podupreti ovaj prigovor i, i mi ćemo se u većini suzdržati, ali za plenum i za iduće tjedne da se nađe mogućnost rasprave e, i u svjetlu toga što se radi o zakašnjenju, o odugovlačenju E, i e, treba nam sigurna okolina za industriju moramo doći do sporazuma e, je li ovaj prigovor pravo sredstvo za to upitno je ali mi ćemo raspravljati i vidjet ćemo kako će to biti na plenarnoj Hvala vam sada gospođa Dornano. Hvala vam. Ja moram priznati da je ovo e, vrlo specifična situacija u kojoj sam se našla. S jedne strane imamo dobru volju komisije koja je spremna smanjiti birokraciju za našu e, industriju proizvodnje automobila. I istina je da ovi zahtjevi ponekad predstavljaju velika opterećenja za sektor, a i vode ka prevarama. S druge strane, postupci komisije ne poštuju postupak parlamenta. Jer komisija ne bi smjela zaboraviti da je u interesu zemalja članica i mm, njihovih gospodarstava zapravo da zemlja članice i njihova gospodarstva moraju biti e, glavni prioriteti, a ne samo e, smišljanje novih propisa. Stoga smatram da moramo insistirati na većoj transparentnosti i na demokratskoj raspravi. Zbog toga e, ću ja biti suzdržana u ovom glasanju. Hvala vam. Vidim da se više nitko nije javio e, za riječ, a da imamo još jednu govornicu. Izvolite. Evo ja ću biti vrlo brza. E, prije svega slažem se s, onime što je rekla kolegica Gerling jer je potpuno jasno da ako budemo glasali protiv iz evo jednog emotivnog načina, bojim se da ćemo odgoditi primjenu mjera koje bi bile e, korisne za zaštitu zdravlja naših građana. No čula sam nekoliko stvari s kojima se baš ne slažem, jer kad uspoređujemo naše emisije sa emisijama u SAD-u, to nije baš opasno, zato što oni e, računaju prosječne vrijednosti, a mi računamo najviše vrijednosti. Tako da usporediti e, prosječnu vrijednost sa najvišom vrijednosti nije baš e, točno. Vidim da govorite da ne, ali mislim da je to istina jer sam se jako dobro informirala o ovome postoje razlike koje jednostavno ne dopuštaju ovakve usporedbe. Očito je da svi mi želimo ostvariti veću kvalitetu zraka i zaštititi zdravlje naših građana. No prema mojem mišljenju, mi možemo razgovarati i unaprijediti sve. Bojim se da odbijanje ćemo postići upravo suprotno, suprotno od naših najboljih namjera. Ja ne znam hoću li na kraju biti suzdržana ili ću glasati protiv. Hvala vam. A sada gospodin Dant. Hvala vam. Ja sam se htio osvrnuti samo na neke detalje. Nitko nije obranio, obranio podatke koje je predložio odbor. Tako da osim ako netko ne da jasne razloge zašto ne bismo trebali prihvatiti više razine koje je predložio odbor, onda bismo mi kao odbor trebali zaključiti da su rezultati e, loši. vrijednost je povećana, eto već smo sada čuli da su e, vrijednosti u SAD-u niže, a i postupak je u principu vratio parlament na samo savjetodavnu ulogu, a ne na zakonodavnu ulogu. E, onoga dana kad smo glasali o um, direktivi o nacionalnim granicama za emisije, a tog istog dana 350 km dalje, dakle u Briselu su donosili ovu odluku. Tako da ja shvaćam ono što Julie Gerling želi reći o mogućem odgađanju no sadašnje okolnosti su znatno drugačije od onih iz 2007. I ovo više neće biti na um, zadnjoj stranici specijalizirane publikacije koja se e, bavi problemima zdravstvenim problemima koje uzrokuje loša kvaliteta zraka. Ne, ovo je e, jedna od najaktualnijih tema koja se nalazi na prvim stranicama novina. Bila je to i danas u Guardianu. Ljudi e, shvaćaju kolika je važnost loše kvalitete zraka danas mnogo više nego 2007. A mislim da da mi moramo inzistirati na ulozi ovog parlamenta jer imamo važnu ulogu u rješavanju ovog problema. Stoga sam ja e, inzistiram na tome da moramo podržati ovaj prigovor. Uh, Mogu li dati sada riječ komisiji ako želite nešto reći? Thank Hvala vam, gospodine predsjedavajući, i dobro večer, dame i gospodo. Vrlo smo pažljivo poslušali sve što ste rekli i ova nam je tema vrlo bitna. Naravno, u potpunosti poštujemo svaku odluku koja će danas biti donesena. Ne dopustite mi da još jednom pokušam objasniti stav komisije o ovom e, zakonodavnom aktu. Najprije moramo reći da e, svi imamo zajednički cilj. Mi, baš kao i Europski parlament, želimo pripremiti zakonodavni okvir za sukladnost e, automobila koji idu na dizel sa emisijama dušikovog oksida. Želimo imati jasna pravila o provedbi. Mislim da je to cilj i nas i vas. No sada, kako postići taj cilj? Mi smatramo da odluka koju je donio tehnički odbor 28. listopada da nas je dovela korak bliže prema smanjenju emisija e, dušikova oksida. Čujemo da imamo još dakle prelazak od 50%, no Mm, cilj komisije je ipak smanjiti za pola emisiju tih um, plinova. Um, imate pravo kada kažete da uh, automobili koji su danas na cesti moraju biti usklađeni sa uredbom Euro 5 i Euro 6. No isto tako moramo imati na umu da isti zakonodavni okvir koji uh, definira granice emisija isto tako omogućuje određene um, testove u laboratorijima, određene vrste testova i to je i dio ovog okvira. I upravo zbog toga danas ako želimo da se poštuju emisije iz uredbi Euro 5 i Euro 6, moramo e, premjestiti testiranje iz laboratorija na cestu. I to pokazuje da sustav koji mm, je bio na snazi do sada nije bio najučinkovitiji, no to je bio pravni sustav i to ne možemo zanijekati. Stoga odluka odbora koja je donesena prije dva mjeseca E, definira strože granice koji ne mijenjaju e, regulatorne granice iz Euro 5 i Euro 6. One samo nadopunjuju taj okvir i po prvi puta uvode stvarne emisije u vožnji. I to je najveća razlika u usporedbi s onime što imamo danas. I to je prvi puta da je jedna zemlja ili jedna regija uopće uvela ovakav sustav testiranja emisija. Isto tako nemojte zaboraviti da je testiranje stvarnih emisija u vožnji e, čimbenik koji će naše proizvođače e, potaknuti da ulažu u dalju razvoj tehnologije. Ako ovo uvedemo za pol godine, dvije godine ili tri godine, napredak koji bi se trebao ostvariti sada se neće dogoditi. I mislim da je to vrlo e, jasan zaključak a ako bude došlo do odgađanja Mm, ovog propisa ili značajnih promjena. E, ovu odluku nije donijela samo komisija, o tome se razgovaralo sa zemljama članicama, one su iznijele svoje mišljenje i to je, ona su uzeta u obzir. No, moram reći da iako je ovo kompromisni tekst, e, komisija je procijenila da je to rješenje izvedivo i da bi moglo biti dio konačnog rješenja. Jel, bilo da govorimo o 1.6 ili 2.1, kao što je komisija rekla već jako puno puta, mi smo to analizirali od strane naših unutarnjih e, službi i došli smo do zaključka da je, ako pomaknemo granice do 2.2, dakle to je još uvijek u tom rasponu i da će nam to omogućiti postizanje željenih rezultata. Tako da to komisija je to predvidjela. Krenuli smo sa ambicioznim razinama, a zemlje članice su rekle da se one s time neće moći složiti. Budući da je postavljeno nekoliko pitanja o tome zašto smo odlučili e, imati dakle taj period postupnog e, ukidanja, dakle da li je to zbog statističkih pogrešanka, zbog e, opreme ili zbog toga što govorimo o potpuno novoj tehnologiji. Nekoliko puta smo objasnili, ovo je tek startna točka, to nije mm, naš cilj, želimo završiti sa faktorima sukladnosti. I zato se e, moram osvrnuti i na drugi faktor, zato smo uveli klauzulu o reviziji. Ta klauzula o reviziji znači da drugi e, faktor sukladnosti je tek privremeni. Nijedan proizvođač automobila neće uvoditi tehnologiju koja po definiciji mora biti privremena. To znači da već danas proizvođači automobila moraju pripremati i razvijati tehnologiju koja će u kratkoročnom razdoblju ih dovesti do faktora sukladnosti koji je blizu jedan. Činjenica da je taj faktor privremen to nema nikakve važnosti za proizvođača automobila. Oni već danas moraju biti spremni da za dvije ili tri godine dakle spuste te vrijednosti. Tako da je to zapravo vrlo snažan poticaj za proizvođače da već danas e, spuste te faktore ispod 1.5. I na kraju dopustite mi da kažem da e, smo mm, uspjeli E, zadržati privirene vrijednosti koje će se odraziti na stvaran život. I još nekoliko riječi o alternativi. E, jedno je reći ne, ovo nije ono što želimo, no onda se postavlja pitanje koja je alternativa. A da, u principu nakon toga komisija bi trebala predstaviti novi tekst. I sad prvo pitanje je kada bismo mi to mogli učiniti. Drugo, da se o drugoj, e, drugom prijedlogu treba raspraviti sa zemljama članicama. Onda moramo razmišljati kako će zemlje članice reagirati ako budu morale analizirati sličan tekst. Zato što komisija neće moći predložiti tekst koji je manje ambiciozan. Jesmo li sigurni da ćemo moći doći do boljeg rezultata i da ćemo zadovoljiti sve one koji imaju e, sumnje? A druga alternativa, su odlučivanje. To je također mm, mogućnost, ali onda ne govorimo o odgodi od pola godine ili šest mjeseci, već govorimo o odgodi od e, dvije ili e, tri godine. A neki bi bili vrlo sretni s takvom odgodom. Stoga stvarno moramo imati na umu e, kamo idemo ako ćemo ustrajati s ovim odbijanjem. I na kraju želim reći Testiranje stvarnih emisija u je samo dio paketa na, kojeg radi, e, na kojem radi komisija. Bavimo se ograničenjima emisija, faktorima sukladnosti i ako odbijete ovaj dio zakonodavstva, oduzet ćemo si dva važna alata. Kao prvo, e, baviti se dakle urađajima. To je jedini e, niz pravila DF uređaj i zatim ne uvodi se sustav koji je trenutno na snazi u SAD-u o kojem smo također razgovarali, a to je da bi proizvođači morali definirati strategije za emisije. To danas nije dio našeg pravnog okvira. I to možda objašnjava ovo što se dogodilo s Volkswagenom. Tako da ne govorimo o testovima niti i emisijama, već o čitavom nizu alata koje ćemo svi oduzeti ako ovo, e, ovaj zakonodavni akt ne prođe. Eto, toliko od mene u ovoj fazi. Hvala vam e, još jednom na svemu što ste rekli. Hvala vam. Thank you very much. Hvala lijepa. A sada možemo na iduću točku, to je glasovanje. E, primili smo za poimeničnim glasovanjem e, i trebaju nam 19 zastupnika koje e, se slažu s time. Tko je za poimenično glasovanje? Da, velika većina je za. I e, sada možemo glasovati o prigovoru Glasujemo poimenično. Elektronski glasovanje je otvoreno. Svi su glasovali. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je zatvoreno. Okay. Adopted. Usvaja se. The next point we have... E, nema e, ništa pod točkom raznom. Idući e, sastanak ovog odbora je 21. i 22. prosinca. Zatvaram, zaključujem ovaj sastanak.